Prva točka dnevnog reda je glasanje o prigovoru u skladu s člankom 106 izdavanje odobrenja za uporabu e, dietil e, heksilftalata DEHP. Otvaram glasanje. Glasamo elektronički. Jesmo li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada možemo ići na sljedeću točku dnevnog reda. E, sljedeća točka dnevnog reda moramo pričekati komisiju. Okay. Now we can start. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Razmjena gledišta sa Europskom komisijom o provjeri prikladnosti općeg zakona o hrani. Kao što znate, to je prva razmjena gledišta o provjeri prikladnosti to je u skladu sa odlukom koordinatora da se sustavno pozivaju predstavnici komisije i da se o tome raspravlja. A, provjera prikladnosti e, će pokriti e, uredbu 178 e, kroz 2002 E, imat ćemo e, direktora e, opće uprave Sante koji će nam objasniti stvari u vezi s ovom temom. Evo počet ćemo, a onda ćemo imati raspravu. Gospodin Miko imate riječ. Dobro jutro, žao mi je što sam zakasnio i što ste me čekali, trčao sam. Ja sam zamjenik direktora e, opće uprave, e, hvala što ste me unaprijedili, ali to <laughs> nije točno. E, uvaženi zastupnici, hvala na prilici da vam nešto govorim o proveri prikladnosti općeg zakona o hrani. Počet ću sa nekoliko uvodnih riječi o samom, samoj provjeri prikladnosti. Vrlo često zakonodavstvo Europske unije je podvrgnuto e, kritici e, jer se kaže da se krši zakon subsidijarnosti ili se kaže da su zakoni preskupi ili presloženi i da ih je teško e, provoditi E, te kritike bi mogle sugerirati da europsko zakonodavstvo ne postiže ciljeve. Stoga e, komisija e, je predana boljem zakonodavstvom i želi da se ono može bolje provoditi. također se komisija bavi i vrlo ozbiljno intervencijama stoga razmjenjuje mišljenja sa europskim institucijama i e, e, državama članicama. Provjera prikladnosti je instrument za bolje zakonodavstvo. To je sveobuhvatna evaluacija politike. E, Želimo vidjeti da li je zakonodavstvo prikladno. Provjera identificira razna preklapanja, Um, zastarjelost i uh, gleda kako se zakonodavstvo može pojednostavniti. Uh, opća uprava Sante uh, je u 2011. je izvršila provjeru prikladnosti općeg zakona o hrani. Sve je to objavljeno. Na osnovi na ovog ovog ispitivanja. U, travnju 2014. smo dalje e, vršili provjeru prikladnosti općeg zakona o hrani. Opći zakon o hrani je kamen temeljac svih zakona o hrani. On uspostavlja e, e, osnovna načela, zahtjeve i ciljeve zakona o hrani Njime se ustanovlje e, EFSA i stvaraju glavni instrumenti za sigurnost hrane i e, upravljanje kriznim situacijama na području e, hrane za ljude i životinje. Također se bavi i hitnim situacijama. E, to je osnova svih e, e, zakona na europskom ohrani, na europskom i nacionalnom nivou. Mi provjeravamo što se izvodi iz načela općeg zakona o ohrani. To radimo za cijeli e, sektor e, hrane i za ljude i životinje. E, to je u skladu sa političkom agendom predsjednika Junkera. Želimo dati prioritet inovacijama i modernizaciji na području zakona o hrani. Gledamo tri komponente. Opći dio E, općeg zakona o harani, drugo odredbe o e, e, brzom sustavu alarmiranja i treće su odredbe o EFSI. Iz triju komponenata do sada smo samo provjeravali EFSU dva puta kako bismo prikupili dokaze Sante je naručio dvije studije. Prvo o, općem dijelu e, zakona o hrani, a drugo o, odredbama za sustav e, e, podizanja uzbune u slučaju krize. Sve ćemo to finalizirati krajem ove godine. E, mi sada ažuriramo posljednji eh, izvještaj o EFSI eh, koje je podnijela i to usklađujemo sa državama članicama i dionicima. u provjeri prikladnosti ćemo također uzeti u obzir sve druge relevantne informacije eh, koje su na raspolaganju komisije Imamo pet kriterija, učinkovitost e, i e, djelotvornost, koherentnost i e, dodana vrijednost. Rezultat provjere prikladnosti će se prikazati u jednom radnom dokumentu koji će se finalizirati u prvom kvartalu 2016. A sada ću nešto reći o rezultatima studija koje smo naručili i koje je ažurirala EFSA. E, općenito govoreći, opći zakon o hrane je postignuo svoj cilj zaštita ljudskog e, e, zdravlja i funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Imamo značajna poboljšanja na svim sektorima. Imamo bolju sljedivost hrane za ljude i životinje, funkcioniranje tržišta, E, sigurnost tržišta i sigurnost lanca opskrbe. E, a e, načela analize rizika su također primijenjena. Imamo bolju, bolje usklađivanje što nam omogućava izbjegavanje rizika. Nemamo, nikak, nismo identificirali praznine u provedbi zakona o hrani E, odredbe e, uredbe se odnose na provedbu općih načela i zahtjeva u sekundarnom zakonodavstvu, također e, primjena postojećih propisa od strane država članica. Povećana globalizacija i složenost opskrbe i proizvodnje hrane E, ukazuju na e, potrebu brze razmjene informacija što doprinosi sigurnosti hrane. E, glavni cilj sustava za podizanje u uzbune jeste i razmjena informacija, to, taj je cilj postignut. Međutim, naravno e, imamo i prostora za poboljšanja integriranim e, e, sustavima za razvijenu informacija i drugim sustavima. Komisijin prijedlog za kontrolu, o tome će rasprava početi sa vijećem, ima ovaj cilj. Priprema za krize je jedan od prioriteta nove komisije. E, trebamo također e, poboljšati upravljanje krizama u državama članicama. E, uloga komisije kao, kao koordinatora na području sigurnosti hrane za ljude i životinje treba biti unaprijeđena. Trebamo imati bolju suradnju sa nadležnim vlastima moramo e, znači rješenja za krize, a ne povećati ozbiljnost krize. Sustav, e, možemo reći, e, funkcionira dobro, ali na nekim područjima ima prostora za poboljšanja. Interni procesi za dodjeljivanje odobrenja. Tu imamo prostora za poboljšanje, kako kaže EFSA a drugo, e, e, znanstveni kapaciteti EFSE e ovise o udruženim snagama i udruživanju stručnosti i znanja stručnjaka iz država članica. Naravno, moramo imati u obzir da imamo sve manje sredstava za ovaj rad. Stoga moramo poboljšati funkcioniranje E, svjesni ste toga da usprkos e, strogih e, pravila koji puto se kritizira nezavisnost EFSE. Nadam se, poštovani zastupnici, da sam vam dao kratak pregled iz kojeg ste dobili uvid o situaciji i sada ću vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja. Zahvaljujem na pažnji. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada možemo započeti s našom raspravom. Gospođa Gostete. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala Europskoj komisiji. Naravno, važno je e, reći da e, bolji zakoni ne smiju biti sinonim za deregulaciju i e, potrošači u Europskoj uniji u svakom slučaju um, vode više računa o kvaliteti, isto tako vode računa o pripremi i o podrijetlu. Istovremeno moramo e, sačuvati bogatstvo i raznolikost naših teroara i e, načina pripreme, lokalnih načina pripreme. S druge strane potrebno je uzeti u obzir činjenicu da u našim sektorima djeluju mnoga mala i srednja poduzeća e, koja često ne vode računa o e, novim zakonima i novim propisima što im često što često dovodi do većih troškova. Nedavno je bio e, je se dogodio skandal velika drama povezana sa genetski modificiranim namirnicama I takvi skandali nam pokazuju i e, ograničenja zakona koji su na snazi. Nedavno su e, novine u mojoj zemlji e, navodile studije, rezultate studije koje pokazuju da oznake, označavanje hrane kad se radi o mesu često nisu istinite. A to predstavlja veliki problem za potrošače. Žao mi je da e, unatoč tome što je parlament to više puta zatražio, kao i potrošači, komisija nije e, se pobrinula da se e, za obrađeno meso dodatno reguliraju, regulira označavanje proizvoda. Što se tiče proizvoda koje je e, SAD koje je to SAD zabranio transmasne kiseline, znači radi se o transmasnim kiselinama, to su e, proizvodi od mesa koje su e, Sjedinjene američke države zabranile, zanima je zašto mi još nismo. Hvala. gospodin Parnjo. Ah, hvala komisiji na ovom izlaganju. Međutim, moram eh, reći da nisam zadovoljen. Jer eh, sad već velik broj mjeseci imamo dojem da e, Europska komisija e, nije e, u stanju odgovoriti na sve jače zahtjeve potrošača da budu zaštićeni. Ta riječ zaštita nije u potpunosti usvojena od strane Europske komisije. Zašto? Zato što ta zaštita E, osim naravno skandala koje smo, kojima smo posvjedočili posljednjih godina e, i osim e, sve veće nesigurnosti hrane e, postoji potreba ne samo da bolje propišemo ovu domenu, nego da propisi urede stvari tako da mafije koje djeluju posljednjih godina mogu E, osjetiti da se nalaze u nesigurnoj situaciji. A danas se radi o, e, pojedincima, o organizacijama koje su e, najmoćnije u toj industriji. Kao što je gospođa Grostet rekla, u Francuskoj postoje u Francuskoj se prehrambeni lanci djeluju tako e, da e, idu na štetu potrošača, a idu u korist tih e, moćnika koji imaju zadnju riječ. Drugim riječima potreba nam je regulativa koja će biti jača, odlučnija kad se radi o označavanju hrane, ali i o upozorenjima za potrošače da bismo potrošače obavijestili o tome što je zdravo, a što je manje zdravo za jesti. Mislim da je to naša kolektivna odgovornost. Hvala, gospođa Somer sada. Ima riječ? Hvala, zahvaljujem komisiji na ovoj kratkoj prezentaciji situacije. Mišljenja sam, e, za razliku od prethodnih govornika, da imamo vrlo dobro zakonodavstvo za zaštitu hrane. E, radimo i e, na poboljšanim kontrolama. EFSA također dobro funkcionira, podsjećam, podsjećam na skandale u prošlosti. Moramo se podsjetiti E, na skandal sa konjskim mesom i to je vrlo e, brzo otkriveno a konjsko se meso prodavalo po cijelo Europi i e, krivo je deklarirano dolazilo je na tržište dakle zakon dobro funkcionira naravno interni procesi se mogu poboljšati ali pitam se kako sa može postati e, bržom. E, predstavnik komisije je rekao da je vremenski faktor važan. Naravno, e, moramo stvari, možemo rješavati stvari brže ako imam dovoljno osoblja. Je li EFSA sposobna da obavlja sve funkcije koje su se povećale tijekom godina. Htjela bih čuti ocjenu komisije. Ne smijemo e, zaboraviti da je EFSA opterećena e, poslovima za koje e, nije osnova recimo slogani, reklamni slogani za hranu. To mm, nije bilo u njenom početnom mandatu. EFSA e je pristalan da to radi, ali onda je ukazala na to da bi to moglo postati problematičnim zbog, pomanjkanja osoblja. E, prošlo je mnogo godina do prvih evaluacija imamo. Imamo e, niz područja koja još nisu ocijenjena a treba ih provjeriti i to je znak e, za loše zakonodavstvo. E, dakle, zakon na nekim područjima ne funkcionira, a to sada provjera e, komisija. Recimo ovo sa transmastima. Kako se može poboljšati rad na ovom području uzimajući obzir vremenski faktor? Ima li EFSA dovoljno osoblja za to, je li dobro opremljena za sve e, poslove koji joj e, predstoje? Još jedna stvar koju bih željela dogodati, gospodine Miko, rekli ste da je uloga komisije u upravljanju krizama E, vrlo važna i da je treba unaprijediti. Ima li komisija dojam da nema dovoljno ovlaštenja za upravljanje krizama? Ili e, komisija smatra da bi i zato trebala više osoblja? E, e, nije li dovoljno ako EFSA i dalje E, obavlja komunikacije u upravljanju krizama. E, možda imam krivo, ali mm, molim mm, da me u tom slučaju prosvjetlite. E, podsjećam opet na ono što se događalo u krizi s konjskim mesom koju ulogu e, si predstavlja komisija, koju će ulogu ona e, komisija igrati u komunikacijama u slučaju e, kriza, dakle u upravljanju krizama. I na kraju Imali smo jedno e, otvoreno savjetovanje na internetu o ovoj e, provjeri prigladnosti. Je li to zaključeno i je li e, komisija već analizirala ta savjetovanja ili se na tome još radi? Općenito govoreći bilo bi poželjno da ova provjera prikladnosti bude brža E, i mi kao parlament na tome radimo i to već duže vremena. E, zakonodavstvo dakle funkcionira, a komisija je rekla da će e, nam komisija dati nacrt dokumenta u prvom kvartalu 2016 mislim da to treba dovršiti prije e, sljedećih europskih izbora. Tu imamo gorkih iz, iskustava. To će biti jedan veliki dosije, a tu imamo i onda nam uvijek nedostaje vremena da ih proučimo. E, I to onda ne dovršimo prije europskih izbora, što je e, loše nakon izbora imamo novi parlament koji onda opet e, vrši te provjere iznova. Hvala lijepa. Gospodin Ozlin ima riječ. Ja, ich darf der Kommission danken. Zahvaljujem komisiji e, što je počela ovaj proces. E, on sadrži i političku ocjenu bio sam u EFSI prošli tjedan s kolegicom. E, znate, mi smo oni koji e, kritiziraju EFSU. E, vidjeli smo kako EFSA funkcionira na licu mjesta. Oni imaju problema sa komisijom stručnjaka iz država članica E, ako oni imaju premalo stručnjaka onda to predstavlja problem e, to treba ispraviti kako bi EFSA mogla dobro funkcionirati kako bi bila vjerodostojna. E, to je bio, bio naš zaključan nakon razgovora u, u Parmi pitanje osoblja. E, pitanje je imali dovoljno osoblja, a, ali je također pitanje da li su ključna područja dobro pokrivena. E, o, opća ocjena sada. nakon deset godina možemo reći e, E, bolesti povezane sa hranom, e, njihov se broj u Europi nije smanjio. E, imam jede se nezdrava hrana, ali to nije možda ni pitanje kontrole hrane. Moramo neke stvari možda ocjenjivati na drugu, drugačiji način, međutim to je jedna druga rasprava i dugo bi trajala. Ono što je važno i što trebamo ocijeniti, e, spomenuto je skandal e, sa konjskim mesom. Važna je naime transparentnost. Za mene nije dovoljno da onda e, nakon tri dana ustanovimo otkuda potječe konjsko meso. Međutim, to nije problem. Problem je pomanjkanje oznaka i e, kontrola oznaka. Evo bio je i problem e, sa e, oznakama ribe koja se posluživala u Europskom parlamentu. Dakle, trebamo bolju kontrolu i više transparentnosti u lancu opskrbe hranom. Ono što ne prihvaćam jeste da dobijemo izvještaj o zaostacima u hrani i tu, e, tu u hrani imamo puno previše zaostataka pesticida. E, e, o učinci tih pesticida dakle posljedice te, te prisutnosti pesticida nisu dovoljno istraženi i ta velika količina zaostataka nije prihvatljiv, prihvatljiva. Svake godine dobivamo izvještaje o tim zaostacima e, zbog poljoprivrednih pesticida. Ta količina ne opada, uzrok tome je kombinacija svih e, e, velikog broja pesticida koji se koriste. E, moramo se pobrinuti da u cijelom lancu opskrbe imamo dobru primjenu zakona i propisa i tu imamo e, velikih praznina i e, manjaka. Moramo gledati da i pobrinuti se da se propisi zakonodavstvo hrani i primjenjuje u svim državama članicama. E, moramo e, također poraditi i na boljoj razmjeni informacija između država članica. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin Pedicini ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, želio sada reći nešto o jednoj temi koja, temi koja se tiče sigurnosti E, hrane za životinje. Što se tiče e, te hrane, e, ona podnosi određeni rizik za za ljude, budući da takva hrana može imati utjecaj na ljude koji dakle, konzumiraju te prerađevine od životinja. u, u, našem, u zakonodavstvu pokušavamo e, što više eliminirati korištenje proizvoda e, antimikropskih proizvoda, ne samo što se tiče terapeutskih učinaka, nego i e, profilakse, metafilakse. U posljednje vrijeme komisija također predložila jedan članak o antimikropskoj otpornosti, fokusirajući se na korištenje antibiotika u prehrani za životinje u SAD-u je dopušteno administriranje antibiotika životinjama, hormona za rast životinja, Također GMO e, hrana za životinje e, je dopuštena kao i pesticidi kao i ostali elementi koji su dokazano štetni ljudskoj upotrebi. Dakle, zahtjev je vrlo jednostavan. Kako je moguće e, pomiriti TTIP sa visokim standardima zaštite ljudskoga zdravlja i zaštite interesa potrošača u prehrambenom sektoru. Hvala. Hvala. E, gospođa Drnano ima riječ sada. Hvala. E, htjela bih govoriti o e, regulatornom okviru. Sigurnost prehrane je predstavljena kao garancija kvalitete, ali ne znam da li možemo tako apsolutno govoriti. Kako jedan homogeni standardizirani regulatorni okvir može odgovoriti na rizike koji su povezani sa neke specifične lokalne ili nacionalne stvari? E, ako pogledamo glavu četiri E, tu e, stoji da je potrebno e, pravila uvijek odrediti u odnosu na nacionalne i regionalne specifične kriterije. Ne mislite li da trebamo dati u tom smislu više fleksibilnosti? Zatim što se tiče usklađenja sa međunarodnim sporazumima, ako o tome razmišljamo u kontekstu slobodne razmjene, raste vjerojatnost rizika. A ako to povežemo sa onim što sam e, malo čas rekla, e, postoji rizik da ćemo regulatorni okvir učiniti e, rigidnijim i strožim. Koje su, koje su to ograničenja koje definira komisija u pogledu tumačenja i integracije međunarodnih propisa u pravo Europske unije? Hvala. Željela bih prvo zahvaliti e, komisiji, gospodine predsjedavajući, za njihovo izvješće koje su podnijeli. Postoje e, dvije točke koje me interesiraju i imam nekoliko pitanja vezano uz te točke. Prvo pitanje se već e, spomenuo nekoliko puta, tiče se rada EFSN. Nekoliko nas E, uključujući predsjednika, je imala mogućnost razgovora sa EFSA-om. moj dojam je sljedeći. E, EFSA se zaista trudi, e, na sa njihovim predsjednikom, nositi sa kritikama koje su im upućene Postali su razni industrijski lobby koji su pokušali utjecati na EFSU i tako dalje, kao što je mnogo ljudi reklo, već navelo, um, oni također um, moraju imati dostupne, dostupnu, dostupne stručnjake iz država članica kako bi mogli što bolje e, djelovati. Potreban je jedan znanstveni panel koji e, također je nužan za rad EFSA. Dakle, moje pitanje koju vrstu podrške možete posigurati u tom kontekstu? Kako možemo poboljšati sliku imidž se u ovom smislu. Drugo, imamo zajednički zakon o hrani u svim državama članicama Europske unije, ali način na koji e, države članice upravljaju tim zakonom je različit, odnosno razlikuje se od države do države i postoje razne mogućnosti za donošenje raznih odluka. Način na koji se upravlja s hranom znatno se razlikuje od države države članice. Postoje problem unutarnjeg tržišta. Rekli ste da javno zdravlje je od najveće važnosti. A što se tiče potrošača, u njihovom je e, interesu e, da, dakle, interes za zdravu hranu se sve više povećava. Ljudi zaista e, pokušavaju vidjeti, znati što jedu. E, moramo zato pokušati e, implementirati ovaj zakon na razini Europske unije kako bismo zaštitili potrošače. Hvala, gospoda Dehajan. Hvala. E, želim e, vas podsjetiti da smo u veljači glasali o e, izvišću o podrijetlu mesa u gotovim jelima. Mislim da osim pitanja sigurnosti hrane, potrebno je postići pravu transparentnost u pogledu izbora koji provode potrošači u trenutku kupnje. I mislim da mi smo im dužni pružiti tu transparentnost u pogledu onoga što kupuju i što troše i s tim u vezi željno iščekujem čuti što konkretno o tome ima za reći komisija. Hvala. Hvala vam lijepo. Da li netko drugi želi nešto reći? Čini mi se da ne. A sada dajem e, riječ komisiji za odgovor. Izvolite. Kao prvo želeo bih zahvaliti na ovoj e, vrlo intenzivnoj razmjeni mišljenja e, koja odražava vrlo mnogo aspekata postoje ljepota i rizik rasprave o osnovnom zakonodavstvu, kao što je to opći zakon o hrani, moramo pokriti zapravo sve što je povezano sa hranom i hranom za životinje. Pokušat ću e, e, dati odgovore na najbolji mogući način. Kao prvo želio bih podsjetiti na jednu tendenciju koja je jedna općenita tendencija. Dakle, e, i na nacionalnoj razini, ne samo na europskoj razini. Kada postoji problem, postoji tendencija uključivati nove potencijalne zakone kako bi se adresirao taj problem u Europskoj uniji. Svjedočimo već prevelikom broju zakona, tako da s jedne strane postoji pritisak e, sa više, e, za, za više, donošenje više zakona, s druge strane smanjenje zakonodavstva. Jedini način napred jest da pogledamo postojeće zakone. Prvo, da li ti zakoni pokrivaju problem o kojem govorimo, a drugo, ako pokriva, da li pokrivaju na e, dovoljan način i da li imamo željene ishode, rezultate. I to je zapravo princip provere prikladnosti zakona. Kada govorimo o provjeri prikladnosti e, općeg zakona o hrani, e, samo bih vas potvrditi sve ono što vi svi već znate, a to je da govorimo o piramidi zakona, više od tisuću normi regulate, uredbi, e, delegiranih provedbenih aktova su svi razvijeni na temelju principa koji su, na kojima se temelju opći zakon o hrani. Sada gledamo na sam, na samu bazu, temelj principa, da li su temeljni principi u redu, da li su institucije u pravu i tada kada provedemo procjenu ovih temelja, onda ćemo doći do e, e, zakona e, i adresirati sve potencijalne probleme. Također bih želio podsjetiti i doći ću konkretno do vaših pitanja, da svi, odnosno većina aspekata koje ste već e, spomenuli su bili adresirani u paketu koji je predložen prije nekoliko godina. Mi još uvijek raspravljamo o tom paketu. Već ste spomenuli, na primjer, raspravu o e, službenim kontrolama u u tom području. Mnogo aspekata je već uključeno, nisu još provedeni jer još uvijek nismo završili raspravu, ali mnogo pitanja i se je dotaknuto. Sada ne želim ići u detalje e, raspravu svakog pojedinog zakona, svake pojedine točke i problema, jer to je on kraj ra e, dometa provjere prikladnosti. Naše pitanje bi trebalo se ticati principa općeg zakona o hrani, da li su dovoljni, da li ih moramo promijeniti kako bismo e, imali dovoljno dobre zakone. Sada bih želio odgovoriti na neka od e, vaših pitanja koja sam zabilježio tijekom ove rasprave. Neću dakle ići u detalje vezano za e, transmasti to jest problem i mi ćemo se e, dotaknuti tog problema u izvješću koje ćemo objaviti prije krave godine. Dakle, predvidjeli smo i izlazak objavljivanja tog izvješća krajem prosinca i to će biti teme za danju rasprave za kiseline. Što se tiče e, pitanja i komentara e, o prevarama u hrani, moj odgovor je sljedeći. Naravno, prevare u hrani su veliki problem, ali je teško adresirati nekom drugom uredbom, to je taj problem prevare u hrani, e, zapravo namjerno ne prate niti jedan zakon, dakle postavljanje, uspostavljanje novih zakona neće pomoći e, eliminirati taj problem, već imamo alate i kapacitete i samo trebamo pojačati kapacitete kako bismo mogli pratiti e, prevare u hrani zaustaviti ih. I to je sada pod nadležnošću službenih kontrola. Mi smo predložili E, te službene kontrole i što se tiče mojih prijedloga e, postoji općenita potpora unutar Europskog parlamenta da bi ta izvješća morala biti uključena. Dakle, kada završimo raspravu o kontrolama imat ćemo postojeće i nužne alate za boru protiv prijevara u hrani. Također vi ste vrlo mnogo komentirali e, razna pitanja vezana uz ZAPSu i probat ću odgovoriti na sva ta pitanja u jednom odgovoru. Prvo pitanje. Mislim da komentari koji su rekli da je EFSA u jednoj situaciji e, u kojoj se mora svake godine nositi sa više od 500 procjena, a ima oko 500 ljudi zaposlenih, oko 10 znanstvenih odbora. Mislim da u tom kontekstu oni zaista e, obavljaju vrlo dobar posao. Unatoč svim kritikama e, postoji problemi, pravi problemi vezani uz transparentnost, ali mm, što se tiče temeljnog zakonodavstva, ono je iz našeg stališta e, dovoljno. Što se tiče osoblja, e, mislim da imamo dovoljno ljudi koji rade u EFSI procjene pokazuju da problem ne leži u broju osoblja, broju zaposlenika. Problem se tiče dva pitanja. Jedno pitanje ste već spomenuli, a to je sljedeće. Kako pronaći dovoljne dakle, dovoljne znanstvenike na najvišoj razini e, koji će raditi za EFSA. U isto vrijeme to moraju biti ljudi koji e, nisu imali prethodne kontakte sa e, najvišim kompanijama i kao što znate, znanstvenici najčešće rade na projektima koji su financirani upravo od tih kompanija. Dakle, nije lako pronaći ljude koji će biti top stručnjaci u svom području, a koji će u posljednjih deset godina nisu imali nikakvog kontakta sa kompanijama, tvrtkama, jer u suprotnom bit će napadnuti kao e, e, da surađuju na neki način s tim kompanijama. Dakle, mi smo kontaktirali e, srednje znanstvenike, srednje razine ili znanstvenike koji su um, se umirovili jer znanstvenici su često imali, dakle, radili na jedan i dva projekta sa održanim top kompanijama i zato ne žele biti pod rizikom kritika u javnosti, u medijima jer su bili mm, lobirani od strane tih kompanija. Dakle, to je stvaran problem koji mi pokušavamo riješiti i uh, pomoć i suradnja s državama članicama je tu jako potrebna. Još jednu stvar nisam spomenuo je sljedeća. E, s ne može zapravo e, pozvati nekog odrednog znanstvenika i reći mi želimo vas u našem odboru. Oni moraju izabrati e, iz bazena znanstvenika na koje se primjenjuju određeni kriteriji. Dakle, tu, se, tu, tu je bitno da države članice osiguraju znanstvenike, nominiraju znanstvenike kako bi EFSA mogla izabrati iz jednog dobrog bazena znanstvenika. Oni ne mogu učiniti ništa drugo. Dakle, ovo je zaista ta praktično pitanje koje se uopće ne tiče zakona. Zakonska osnova je u redu, ali praktična provedba, odnosno jedan bazen znanstvenika je tu nužan. Također postoji pritisak na to da e, znanstvenici ne budu povezani na nikakav način sa kompanijama i to nije lako i u, pod tim ograničenjima smatram da EFSA zaista čini sve što je u njezine moći uvijek su moguća poboljšanja ali mislim da moramo poštivati napore e, EFSA i moramo e, očekivati trud od strane država članica. Sljedeće pitanje bilo je povezano s pitanjima vezanim uz botaničke proizvode. Botanika, područje botanike je jedan primjer u kojem imamo problem eh, sukoba dva, dva zakonodavstva. Eh, mislim da je jedna neobjektivna primjena postojećih pravila bez procjene učinka će e, sigurno, zasigurno dovesti do situacije u kojoj nećemo imati rješenje za problem. I zato nismo doveli, donijeli dodatne zakone. Mi moramo dopustiti svima koji su zainteresirani kako bi mogli razlikovati e, e, pitanja koja su relevantna, a ona koja nisu. Dakle, moramo adresirati probleme i e, srž stvari. Dakle, nije pitanje kapaciteta, nego je pitanje iznalaženja e, načina na koje, načina postupanja i to je iznad temeljnog e, općeg zakona o hrani i moramo u tom smislu tražiti rješenje. Kada bi EFSA mogla poboljšati svoje interne procese, to bi bilo izvrsno. Da, mi smo zaista imali sastanke s partnerima vezano s to pitanje i unutar upravnog odbora EFSA postoje značajne promjene koje se trenutno događaju, dakle u organizaciji EFSA-inog postoji novi izvršni direktor kao što a, vjerojatno znate, dakle radimo na poboljšanju internih procesa. Također postavljam pitanje u ulozi krize i želio bih e, vas podsjetiti što mi e, vjerujemo, ono što vjerujemo da je dobar pristup u Europi smo odlučili e, zdvojiti procjenu rizika od upravljanja rizikom i zaista bih želio se pozvati na taj princip i pozvati vas da se držite toga u svakoj situaciji. Mislim da EFSA ima vrlo jasnu ulogu u krizi u smislu procjene problema, no ne bi trebala biti uključena u upravljanju krizom. To je druga uloga, jedna uloga koje e, zakonodavstvo daje komisiji, državama članicama koje su nadležne i moramo poštivati te principe. Dakle, moramo koristiti znanstvene kapacitete EFSA kako bismo dali savjete i nužne informacije koliko god možemo u ovoj situaciji krize. Dakle, to je uloga, ali dakle, uloga se nije upravljanje krizom i moramo to imati na umu. Ponekad e, sve ove uloge ponekad pomalo preklapaju u vremenima krize i to je razumljivo kada, na primjer, imate samo nekoliko sati, ne dana, nego nekoliko sati da odlučite o nekom pitanju, ali mi zaista pokušavamo se držati e, e, ovog, ovih razdvojnih uloga. Još jedno pitanje se ticalo koje se ticalo općeg zakona o hrani i provjere prikladnosti. E, da li je ta provjera prikladnosti završena ili ne? Ja sam bih želio odgovoriti da nismo završili s tom provjerom prikladnosti, ali bih želio da to može biti gotovo do kraja prvog tromjeseća 2016. i reći ću vrlo jasno jesu we da mi to možemo. Iskoristiš i poznati citat, trenutno provodimo studije, e, mi provodimo evaluaciju, imamo sve potrebne informacije i trebalo bi nam biti dovoljno dva, tri mjeseca za nacrt i nakon procesa internih konzultacija, odnosno savjetovanja, mislim da ćemo imati e, to izvješće, mislim da u prvom e, u prvih tri ili četiri mjeseca 2016. E, do kratog razdoblja ćemo objaviti to izvješće. Mislim da također je nekoliko zastupnika spomenula još jednu važnu stvar. Zakonski okvir je možda dovoljan, ali e, za rješavanje trenutnih problema, ali provedba je veći problem. Kao što znate, unutar Europske unije provedba e, je dana u ruke državama članicama. Europska unija ima određenu ulogu koja nadziranja tih procesa provedbe. Samo bih vam želio e, podsjetiti da što se tiče e, provedbe e, tih tih uredbi mi imamo jedan ured za hranu i veterinu koji je pod glavnom upravom Sante i koji nam je izvrstan alat kroz koji mi procjenjujemo sva kritička pitanja i dajemo povratne informacije državama članicama nudeći potencijalne rješenja za probleme. Odgovor je ponekad dobar, ponekad ne, ali ponavljam, mislim da je Moguće je postići rezultate samo ako postoji vrlo dobro, dobro koordinirana suradnja na europskoj razini s, s nacionalnim e, vlastima u državama članicama. Pitanje o pravilima pod našim zakonodavstvom koja adresiraju rizike i da li se ona mogu pomiriti sa pregovorima o TTIP-u. E, ne želim se ponavljati, ali jasno je rečeno da cilj TTIP-a nije umanjiti naše razine sigurnosti. Pravilo jest naći prostor unutar kojeg ćemo moći e, zadržati istu kvalitetu, čak i se različite metode, te proučiti da li možda u budućnosti postoji prostor u kojem možemo bez smanjivanja naših kriterija, naših standarda e, se približiti e, standardima i mm, tom sporazumu sa SAD-om. Dakle, ponavljam, opet ne naši sigurnosni standardi uopće nisu u pitanju, nismo uopće e, re, imali namjeru raspravljati granice e, koje smo mi uspostavili u Europske unije koje će se smanjiti zbog TTIP-a i zaista osobno mogu potvrditi da je to ne tako. Pitanje koje se tiče rizicima otpora e, na antimikrobe, to je pitanje koje je nije per se dio e, provjere prikladnosti, ali koristeći principe pod općim zakonom o hrani, mi vodimo kontinuirane rasprave o e, e, mediciranoj hrani i lijekovima, odnosno o mediciranoj hrani. I izvješće će biti, odnosno akcijski plan će biti razmatran 2016. koristit ćemo nadležnosti koje možemo pod zakonima o mediciranoj hrani e, i mediciranoj hrani za životinje. Pitanja o usklađivanju e, s međunarodnim pravilima su vrlo bitna. Postoje dva aspekta ovog pitanja. Želio bih vas podsjetiti da s jedne strane nas obvezuju međunarodna pravila, moramo ih provesti. U paketu smo raspravljali, u kojem smo raspravljali o službenim kontrolama e, hrane za životinje. Sve sve smo pokušali uključiti u, našu, u naše zakone, u našu uredbu. Dakle, mi smo potpuno usklađeni sa međunarodnim pravilima, ali postoji još jedan vrlo važan aspekt, a on se tiče sljedećeg mi kao e, vodeći e, zakonodavci e, u svijetu što se tiče e, sigurnosti hrane hrane za životinje moramo zaista biti jako aktivni, održati naše razine sigurnosti u koje smo već uložili i moramo održati te standarde jednake međunarodnim standardima jer to je jako bitno za europske građane. I međunarodne, međunarodni standardi su ponekad niži od onih koji imamo u Europskoj uniji. Dakle, s jedne strane postoji tendencija e, da se uskladimo sa međunarodnim standardima u našem europskom zakonodavstvu, ali s druge strane e, interes europskog zakonodavstva je e, taj da zadržimo naše standarde koji su najviši. I mislim da općenito to sve što sam želio reći. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala i vama na vrlo detaljnim odgovorima. Mislim da je vrijeme da sada pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. jačanje inovacije i gospodarskog razvoja u upravljanju europskim poljoprivrednim gospodarstvima u budućnosti. Razgovarat ćemo o mišljenju e, izvjestitelja Zofolija e, i njemu ću odmah dati riječ da obrazloži svoje mišljenje. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Komisija za poljoprivredu, odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, odnosno rural, odbor za pardon, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao nadležni odbor predlaže inovaciju u što se tiče ekonomskog razvoja koji će zaticati e, ticati e, poljoprivrede u Europi. Ovo mišljenje tiče se e, bitnih aspekata za budućnost čovečanstva. Jako je bitno kako ćemo nahraniti svjetsku populaciju. Što se tiče toga Expo Milano se dotaknuti pitanja. Ako mm, glavna uloga poljoprivrede jest sada proizvede hranu, jako je bitno e, očuvati poljoprivredna plodna e, tla za poljoprivrednu proizvodnju. Tutto questo anche alla luce dello scenario che abbiamo u svjetlu scenarija koji se nalazi pred nama, e, svjetska Populacija je raste, procjenjuje se da će dosegnuti 9,6 milijardi do 2050. A to će posljedično e, opterećivati opskrbu hranom i prirodnim resursom. Odgovor na to pitanje se mora sastojati u osiguravanju e, dovoljne količina zdrave hrane, očuvajući u, istom, u isto vrijeme E, okoliš i resurse za buduće generacije. Zato moramo proizvoditi dakle više, ali na različit način sa manje korištenja vode, pesticida, energije i tako dalje. Novi model razvoja u poljoprivredi jest cirkularno gospodarstvo te korištenje raznih alternativa. Danas e, je potrebno godina e, i pol da se obnovi resursi koje koristimo u jednu godinu. Također se moramo poveti pitanjem otpada hrane. Svake godine odbačeno je milijarda i 300 milijuna tona hrane koji se dakle potroša 800 milijuna ljudi e, na svijetu su gladni i a paradoks je da 2 milijarde ljudi na svijetu su pretile i zbog toga je bitno e, promicati programe zdrave prehrane e, sve od djetinstva. Također je nužno e, favorizirati donacije dobrotvornim organizacijama koje posiguravaju hranu potrebitima. Također je potrebno jasno definirati smjernice za poljoprivredne proizvode koji mogu, na i također je bitno dobro upravljati otpacima koji se mogu koristiti kao energetski resursi. Mm, također je bitno imati e, održive poljoprivredne prakse e, sa naglaskom na učinkovitost proizvodnje, garantirajući e, prehrambenu sigurnost u isto vrijeme, dakle kvalitetu, odnosno kvantitetu, potrebnu, količinu hrane, te zaštitu ljudskog zdravlja, dakle kvalitetu, te dobrobit životinja, poštujući okoliš sa smanjenjem gubitka bioraznolikosti, manjim zagađenjem, i manjim ispuštenim stakleničkih plinova. Kako doseći ovaj cilj? Sa e, istraživanjem razvojem koje se je koncentrirano na mlade postoje razni i gospodarski poticaji koji su potrebni za to, također e, veća jednakost i e, transparentnije tržište što će uključiti dakle označavanje proizvoda iz zemalja iz kojih potiču. Također je bitno imati jednu drživu, pametnu poljoprivredu, robotiziranu, informatiziranu poljoprivredu. Inovacija i obuka stručnjaka su bit, najbitniji faktori za ovu promjenu i za kreaciju novih radnih mjesta u području poljoprivrede. Također mora Moramo se dotaknuti pitanja napuštanja e, ruralnih područja, posebice planinskih područja. Postoje određeni također rizici vezani uz ova područja, okolišni rizici koji se moramo također e, dotaći. Također je potrebno razviti nove poljoprivredne e, tehnologije i pomoći malim i srednjim poljoprivrednim tvrtkama kojih je najviše u Europi koji često nisu dotaknute inovacijama koje se poduzimaju. Također je potrebno odgovoriti na izazove klimatskih promjena. Također je bitno spriječiti e, migracije. Procjena 2050. 200 milijuna e, izbjeglica će izbjeći svojih područja uslijed okolišnih klimatskih promjena. E, ja sam ovdje, dragi kolege, želio samo reći koje su najbitnija pitanja, pitanja povezana sa poljoprivredom i koja pitanja je najbolje, pitanja kojih se moramo držati ali naravno otvoreni, otvoreni smo za e, vaše prijedloge i možete do 27.11. E, poslati svoje komentare. Hvala vam lijepa. E, gospođa Kostinger ima riječ sada. Thank you very Hvala lijepa. Gospodine Lavija, ja mijenjam e, Marijanu Petira, izvjestiteljicu u Sjeni. Nije mogla doći danas, ali poslala mi je E, svoje komentare i ja ću, to, ja ću učiniti to umjesto nje. Gospođa Petir želi naglasiti nekoliko elemenata koje bi trebalo uzeti u obzir e, za e, poticanje inovacija i poticanje razvoja poljoprivrednog sektora. tu konkretno se misli na europske poljoprivrednike. Gospođa Petir smatra da je potrebno dati potporu inovacijama koje smanjuju potrošak. To se može učiniti racionalizacijom potrošnje vode, energetike i sirovina kroz uključenje u kružnu ekonomiju, kružno gospodarstvo. Ona isto tako misli da inovacije E, trebaju biti usmjerene na postizanje održivosti u pogledu proizvodnje hrane e, na poljoprivrednim e, gospodarstvima e, uz očuvanje biološke raznolikosti. U ovo vrijeme prezasjećenosti tržišta i pretjerane proizvodnje, gospođa Petir smatra da konkurentnost treba više počivati na većoj kvaliteti, a ne na većoj kvantiteti, odnosno količini proizvedene hrane, a e, za to se trebaju koristiti inovativni e, modeli upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima. Isto tako mislim da je potrebno unaprijediti kvalitetu poljoprivrednih zemljišta. Kako bi se odgovorilo na ove e, izazove, to nije jednostavno, postoji rizik da tapkamo u mjestu. Uvijek moramo razmišljati o održivosti politika i aktivnosti i akcija kako bismo pazili na buduće generacije. Gospođa Petir bi bila zahvalna kada bi izvjestitelj uzeo e, njena razmatranja e, kad bi primio na znanje. Hvala. E, gospodin Nikolson. Hvala najljepša. E, hvala izvjestitelju na e, mišljenju, na izvješću i on je e, naglasio ono što je svakako najveći dugoročni izazov. Proizvodnja će se morati udostručiti do 2050. godine kako bi se zadovoljila potražnja i morat ćemo zadovoljiti tu potražnju sa resursima koje danas imamo na raspolaganju. I toga je jasno da ako moramo povećati proizvodnju na održivi način, tada ćemo morati prihvatiti e, tehnološke inovacije i e, odlučivanje utemeljeno na znanosti, na znanstvenim podacima u Europskoj uniji. Moramo podrobnije promotriti e, precizne tehnike poljoprivrede i korištenja velikih podataka u poljoprivrednoj proizvodnji. Mislim da poljoprivredno obrazovanje i ustvarno poljoprivrednog obrazovanja imaju veliku ulogu u osposobljavanju mladih generacija poljoprivrednika, posebice u pogledu korištenja novih tehnologija. Ali poboljšanje inovacija ne znači samo korištenje novih tehnologija u mojoj regiji e, osnovano je 160 e, skupina za e, potpomaganje razvoja E, i te e, e, skupine pokušavaju unaprijediti tehničku efikasnost kako bi poljoprivrednicima pomogla da dijele među sobom najbolje prakse i inovativne prakse. Upravljanje je u svakom slučaju vrlo važno kad se radi o dugoročnim izazovima. Dame i gospodo, kolege, članovi odbora, mislim da je današnja situacija zapravo presuda za čovječanstvo. Lani sam na BBC, e, sam na bbc gledao emisiju o, e, koja je govorila o tome da je obrazovanje stanovništva nešto na čemu moramo e, dodatno poraditi i na jasan način je pokazala uloga maloprodaje u e, u toj čitavoj domeni i nikad nećemo e, riješiti ovo veliki problem ako se ne uhvatimo u koštac sa maloprodajom. Hvala. Sada gospodin Gerbandi. Hvala lijepa. Zahvala bih izvjestitelju na ovom doprinosu mislim da je već naglasio e, glavne točke na kojima trebamo inzistirati kao odbor NNV. E, ja zamjenjujem e, Nilsa Torvalda koji nije mogao doći. Moglo, najbolja stvar koju možemo učiniti jeste da promijenimo polje, poljoprivrednu politiku Mm, e, ne trebamo samo financijski e, poticati poljoprivredu, već e, ih moramo učiti kako se baviti održivom poljoprivredom. Imamo neko ključna područja za proizvodnju hrane u budućnosti, jer ćemo uskoro imati 10 milijardi ljudi na ovom planetu E, to ne znači da uvijek trebamo nove prakse. Moramo također biti praktični. E, ako bolje dijelimo e, inovacije mm, u poljoprivredi, onda već možemo mnogo toga dobiti i napredovati. Razmjena dobrih praksa je dobar i koristan dio inovativnog pristupa. E, zadatak našeg odbora jeste da potičemo proizvodnost, e, a da pritome ne štetimo okolišu. Moramo pogledati onaj izvještaj o stanju prirode i onda e, tu vidimo da je intenzivna poljoprivreda glavni razlog gubitka bioraznolikosti u Europi. Imamo tu veliki izazov, trebamo e, veću proizvodnju s jedne strane, a s druge strane trebamo spriječiti gubitak bioraznolikosti. E, tu imamo mnogo prostora za nove inovativne poljoprivredne tehnike i bolje upravljanje poljoprivrednim dobrima E, moramo biti manje intenzivni na našim poljoprivrednim dobrima. E, ovdje ću zaključiti i e, podnijet ću nekoliko amandmana. Hvala lijepa. Gospodin Hojzling ima riječ. Ja također zahvaljujem izvjestitelju, dotakao se mnogih važnih točaka. Imali smo u jučer raspravu o istoj temi u Agriju. Mm, u Agriju mnogi ljudi misle da e, jesu su inovacija, da se inovacije sastoje od bolje tehnologije, e, boljih e, pesticida i tako dalje. Mislim da je to krivi put ako želimo dalju intenzifikaciju e, poljoprivrede, onda ćemo e, stvarno zastraniti. E, to vodi do gubitka bioraznolikosti, a i tlo na mnogim područjima trpi od ovakvih tehnologija. Stoga to ne može biti odgovor za budućnost. Inovacije E, i e, održivost e, poljoprivrede je za mene povezano sa manjim inputima, sa održivijom poljoprivredom. Ako se o tome radi, mnogi citiraju i kažu da moramo proizvesti 70% više hrane, onda mogu samo reći iz a, a kad, se, kad bi se svi hranili kao mi, kao mi e, kad bi jeli toliko mesa, onda da, ali to neće funkcionirati. Ne može se cijeli svijet hraniti kao mi e, koji živimo u Europi ili Amerikanci koji jedu još više mesa od nas. U Europi e, proizvodimo masovno mlijeko i meso i time ne činimo uslugu našim poljoprivrednicima. E, e, o životinske bjelančevine e, nema, nisu korisne koliko, nisu toliko korisne koliko se misli. Stoga treba poljoprivrednu politiku postaviti na drugačije temelje. Kod nas se hrana rasipa u drugim je zemljama e, pitanje u manje razvijenim e, zemljama e, lanac opskrbe ne funkcionira i hrana dolazi do krajnjeg potrošača. Na tome treba poraditi. Za sada imamo dramatsko dramatičan gubitak radnih mjesta u poljoprivredi svaki poljoprivrednik koji odustaje od poljoprivred doprinosi i gubitku znanja i stručnosti. E, e, to se odnosi naravno i e, to naročito na mala poljoprivredna gospodarstva. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Balco ima riječ, izvolite. Nacrt mišljenja je vrlo jasan, pokazuje nam izazove s kojim se suočava poljoprivreda. A ti izazovi su često u kontradikciji jedan s drugim. E, vidimo rast stanovništva, što znači povećanu potrebu za hranom. U Europi e, nastojimo proizvesti e, hranu visoke kvalitete u nacrtu mišljenja e, e, se kaže da je još jedan zadatak e, za poljoprivredu da održi populaciju u poljoprivredi, to je da se održi postojeći broj poljoprivrednika. Moramo spriječiti depopulaciju naših sela i ruralnih područja. To, to je nešto što nije u pisanom dokumentu. Ali u, u jednoj prethodnoj fazi smo se e, referirali na e, robotiku. E, robotika se koristi u poljoprivredi kako bi se proizvela genetski modificirana hrana, naročito soja. Tu ne trebamo više ljude, ne, ne trebamo, cijela e, poljoprivredna proizvodnja se odvija automatski, rade je strojevi. E, e, a to ide, to je u suprotnosti sa našim ciljem da spriječimo depopulaciju ruralnih područja. Možda Gospođo Pirik. Hvala lijepa. E, jučer smo u Agriju imali sličnu raspravu o ovoj temu. E, kad govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici u budućnosti, e, onda moramo misliti na razne stvari E, sa, e, jučer smo ovdje imali predstavnika Europske investicijske banke. Moramo govoriti o gnojevima, e, korištenju fosfata, skladištenju fosfata, govorimo o metanu, o čistoj vodi, o direktivi za čistu vodu i tlo. E, e, godinama pozivamo na istu stvar. E, tražimo inovativne mjere za poljoprivrednike i proizvodnju hrane. Tu imamo i moramo spriječiti rasipanje hrane E, moramo imati na umi i mala poljoprivredna gospodarstva, a i velika poljoprivredna dobra. Thank you very much, uh, Mr. Selimović. Gospodin Selimović ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih e, zahvaliti izvjestiteljima i istaći e, E, moju podršku za ovaj izvještaj. E, mi moramo poticati inovacije i poboljšati imeđ poljoprivrednog sektora. Imali smo raspravi o tome e, jučer u Agriju. Čini mi se da postoje strahovanja kako ćete se to odraziti na ozelenjavanje, na otvaranje radnih mjesta, ali tu imamo i šansu. Tu se radi o tome da poljoprivredni e, sektor se smatra e, staromodnim, neefikasnom zagađivačem, e, sektorom koji šteti okolišu. Međutim, to jednostavno nije točno. Neke se stvari treba poboljšati, ali po mom mišljenju izvještaj im e, ambiciju koju moramo pozdraviti. E, trebamo inovaciju, ozelenjavanje, e, poboljšati bioraznolikost i učinkovitost korištenja korištenja resursa. Moramo i poboljšati imidž poljoprivrednog e, sektora. Europska unija troši mnogo novca na poljoprivredu e, i mnoge se stvari gledaju kroz perspektivu poljoprivrednog sektora. Ova podrška mora biti e, smjernica za ono kako gledamo poljoprivredu poljoprivreda mora biti smatrana inovativnom, e, ona se ne smije gledati kao nešto što šteti okolišu, naprotiv. E, pozdravljam ovaj izvještaj i želim e, uspjeha u usvajanju ovog mišljenja. Hvala lijepa. Gospođa Delaj. Hvala. Za početak želim zahvaliti izvjestitelju imam nekoliko komentara po tri točke. E, e, u trećoj točki govori se o tisućama tona e, hrane koja se baca. Htjela bih da prije svega jasno definiramo što to znači bacanje hrane. Što se tiče točke broj šest, Prije nego što počnemo promovirati nove mjere ozelenjivanja, trebali bismo e, promotriti e, važe, trenutno važeće e, mjere ozelenjivanja unutar poljoprivredne, zajedničke poljoprivredne politike. Mislim da bismo ovdje mogli promovirati poljoprivrednike koji e, više paze na zaštitu okoliša. Što se tiče točke 8, e, želim reći nešto o inovacijama. Mislim da pristup internetu, visokopojasnom internetu u ruralnim zonama je e, nešto što će osigurati napredak za poljoprivredu koja vodi više računa o zaštiti okoliša. Mislim da pojam big data možemo povezati sa poljoprivredom, um, ali to još uvijek nije dovoljno sistematično. Hvala. Hvala lijepa. Sa, Evi ima posljedna riječ. Hvala. Što se tiče izvjestitelja u Sijeni, željela bih hvaliti, kolegi za mišljenje i za navođenje najvažnijih mišljenja aspekata koji se tiču poljoprivrede i budućnosti poljoprivrede. Što se tiče raznih izazova kojima se moramo suočiti u budućnosti, jako je bitno e, da pobjedimo izazove klimatskih promjena i da se e, dotaknemo pitanja rastuće populacije. E, jako je bitno bolje adresirati aktivnosti za budućnosti e, također je jako bitno zaštititi bioraznolikost, kao što su već neki kolege naznačili, ali bitno je također i e, ograničiti e, dakle neka, neke aspekte unutar, dati veći prostor bioraznolikosti u završnom tekstu izvješća. Također je bitno naglasiti ulogu zaštite bioraznolikosti kako bi se minimizira minimizirao gubitak e, e, bioraznolikosti također prije, već prije navedeno, navedeno oštećivanje tla, e, potrošnja tla, ja se sjećam da je već navedeno u raznim izvješćima da mi ne postoje direktive koje bi se ticale tla i to je jedan veliki problem tome može također e, doprinijeti e, biotehnologija e, kojom se može favorizirati diversifikacija i također olakšavajući time ekološku proizvodnju, ekološku poljoprivredu, te također je jako bitno zamijeniti hranu za životinje koja se uvozi, te je bitno naglasiti važnost E, ove tehnologije. Međutim, tehnologija sama po sebi ne može biti dovoljna. E, bitno je da e, također olakšamo potrošnju i omogućimo poljoprivrednicima kako bi bolje i što jeftinije i lakše uzgajali proizvode Također je bitno olakšati dakle, biološku, odnosno organsku poljoprivredu kako bi se poboljšalo zdravlje potrošača, također i e, okoliš, doprinjelo poboljšanju okoliša. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Petersu e, i poslušat ćemo komisiju. Mr. Peters is not here, probably. Gospodin Peters nije ovdje. Nije ovdje. O, u redu. Predsjednik komisije nije ovdje. Pa ćemo onda dati riječ gospodinu Zofoliju. Izvolite. Hvala vam, dragi kolege. Vjerujem da e, ovdje postoji jedan dobra razina podjele radit ćemo na, ovoj, na ovom prijedlogu, ne trebamo se bojati budućnosti što se tiče istraživanja, razvoja, to je sve fundamentalno za našu poljoprivredu, moramo adresirati e, ova istraživanja, e, prije ove rezultate E, I moramo razmišljati o razvoju e, i zamišljati dakle, bolju Europu unutar također međunarodne zajednice, razmišljajući o krizi, ne samo e, krizi, gospodarske krize, nego krize vrijednosti, ideja, to nas dakle zapravo navodi da unesemo promjenu u naše živote. Hvala vam lijepa. Znam da je rok za amandmane 27. studeni E, i glasanje u odboru će se odviti 21. i 22. E, prosinca. Sada možemo krenuti na sljedeću točku. E, Sljedeća točka dnevnog reda je razgovor sa gospodinom Bertolinijem, predsjednikom Svjetske zdravstvene organizacije o monografiji Međunarodne agencije za istraživanje raka o procjeni moguće, moguće karcinogenosti crvenog mesa i mesnih prerađevina. To je vrlo kontroverzna tema na europskoj razini. E, Dati ću odmah riječ e, predstavniku Svjetske zdravstvene organizacije koji će nam prikazati rezultate jedne studije o toj temi, a kasnije ćemo imati raspravu. Izvolite, gospodine Bertolini. Hvala predsjedniče. E, hvala Envi u Europskom parlamentu što su nas pozvali da malo razjasnimo ove rezultate procjene moguće karcinogenosti crvenog mesa i mesnih prerađevanja. Neću proći sve ove slajdove s vama E, e, to je bio jedan prioritet, jedan od prioriteta na našoj agendi. Imali smo tu različita gledišta različitih dionika. Reći ću vam nešto više o, ovoj monografiji e, Mm, e, e, imamo jednu enciklopediju karcinogenih tvari gdje se e, procjenjuju tvari koje su karcinogene za ljude. O, tu se radi samo o procjeni da ili ne. imali smo nekoliko procjena, imali smo izloženost kemikalijama, lijekovima, hrane. Eh, imali smo nekoliko takvih eh, procjena od 1971. Eh, Imamo mnogo 400 karcinogenih tvari, 360 su karcinogene, a 40 nisu. Na toj osnovi međunarodne agencije djeluju u smislu propisa i preventivnih mjera procjena iarka crvenog mesa i mesnih prerađevina počela je e, na osnovi e, preporuke znanstvenog odbora iarka koji o tome odlučuje. To je e, nezavisan odbor E, koji odluči, odlučuje o tome koje e, se tvari trebaju analizirati. Imali smo mnogo e, studija u posljednjih desetljeća o, tom, toj temi. Široka preporuka jedna, posljednja je bila 2002. 22 znanstvenika su sudjelovali u tome, oni su morali potpisati izjavu da nisu u sukobu interesa 800 epidemioloških e, studija je provedeno i eksperimentalnih studija na ljudima i životinjama. E, postupak je trajao šest mjeseci i onda su u deset dana znanstvenici e, diskutirali iza zatvorenih vrata. Vrlo složen postupak E, koje e, smo tvari analizirali. E, s jedne strane crveno meso, sve vrste mesa osim piletine ili i divljači. Tu nismo imali dovoljno studija. I onda mesne prerađevane koji, koji puta uključuje e, e, meso peradi koji se konzervira dimljenjem, sušenjem, e, soljenjem, fermentacijom i kemijskim konzervansima. Zaključak jeste da mesna prerađevana je karcinogena za ljude što se zasniva na dovoljnom broju dokaza e, o e, e, takovo meso može uzrokovati rak debelog crijeva. A crveno meso je moguće karcinogeno za, za ljude. Imamo tu, ne možemo potpuno izuzeti karcinogenost crvenog mesa. Relativan rizik e, kolorektalnog raka se povećava za 18% za svakih 50 e, grama e, mesa ili mesnih prerađevina dnevno. Ako jedete E, svaki dan nekoliko krišaka slanine, onda imate e, povećanu mogućnost da ćete oboljeti od raka i to za 18%. Što je odlučeno? To je vrlo važno shvatiti. E, naša skupina je pokazala karcinogenost. Da li su ove tvari karcinogene, da ili ne? E, tu se ne kvantificira e, rizik za, e, za stanovništvo, koliko slučaja raka i tako dalje. To je definicija koja stavlja na istu razani crveno meso i pušenje u smislu odgovara da ili ne. To ne znači da pušenje i alkohol i e, zagađenje zraka imaju isti utjecaj na zdravlje kao crveno meso i mesne prerađevine. Ovdje vidite kategorije vrijednosti koje je koristio IARC kada imamo dovoljno dokaza za povezanost s rakom, drugo moguća povezanost, a e, treća kategorija nepovezanost. Ako usporedimo e, rizik e, kod stanovništva u smislu tvari koje imaju istu klasifikaciju u skupini 1, tu vidite da mesne prerađevine povećavaju rizik eh, raka debelog crijeva za 18%, a 20 eh, do 30 cigareta dnevno povećavaju rizik eh, raka pluća za 20 do 25 puta E, konzumacija 4 do 5 čaša e, piva ili vina dnevno povećava rizik e, raka usta za, i usne šupljene za 180%. Vidite da je utjecaj potpuno različit. Ako pogledamo apsolutne brojke koje dolaze, možemo reći da od 8 milijuna smrtnosti za o, od raka, milion, je pušenje, 50 tisuća slučajeva je uzrokovano e, konzumacijom e, crvenog mesa i tako dalje. Vidjeli ste slajd. Ako pogledamo jednu specifičnu zemlju, ovo ću malo objasniti. Ako idemo recimo u Veliku Britaniju, pretpostavimo da su svi ljudi prestali eh, pušiti preko noći, eh, onda eh, imamo 64 tisuća slučajeva raka manje. Ako svi prestanu jesti crveno meso, Eh, onda imamo 8800 eh, slučaja manje eh, raka. Imamo dakle različite rizike, ali i to zbog toga što samo 20% ljudi puši, a gotovo svi ljudi jedu crveno meso pa ovi apsolutni brojevi mogu biti e, nekako e, vas zavesti na krivo mišljenje. Zašto je, e, su ove meso i mesne prerađevine e, karcinogeni? Oni sadrže jednu molekulu, je to je jedan tip željeza koji iritira stanice kosti i ta iritacija dovodi do e, stimulansa za proliferaciju stanica e, što može dovesti do e, raka. Imamo i također bakterije koje mogu biti karcinogene, nitriti i nitrati koji se nalaze u mesnim prerađevinama i u mesi mesu. Oni se u crijevu mogu e, transformirati u karcinogene tvari i e, na kraju e, kuhanje i pečenje mesa kod visokih temperatura i direktnog kontakta s vatrom može doći do stvaranja heterocikličnih amina. Ako se sjetite onog što smo vidjeli u tisku, mnogi ljudi kažu to smo već znali. E, ljudi sumnjaju da su mesne prerađevine karcinogene. To se nalazi u literaturi i to već godinama. E, ovdje imamo nekoliko zemalja, e, Velika Britanija preporučuje da se ne jede previše mesnih prerađevina, Švedska preporuča ne više od 500 grama crvenog mesa tjedno. Nizozemska ograničava ili e, preporučuje korištenje i konzumaciju crvenog mesa. Oni koji nisu vegetarijanci e, preporuka je da e, jedu manje konzerviranog mesa kobasičarske proizvode, salame, kao što su salame, šunku i tako dalje. I na kraju da zaključujem, da zaključim, ovo treba staviti u e, preporuke za zdravu prehranu. E, crveno meso e, je, i, ima i vrlo dobre strane, one nam daje, ono nam daje vitamine, djelančevine eh, eh, i željezo. Eh, ono što treba sada zaključiti, treba izbjegavati mesne prerađevine koliko god moguće jer su one karcinogene i vrlo su masne meso treba jesti, ali e, treba e, to jesti e, umjereno. Moramo jesti mnogo svježeg voća i povrća i ograničiti konzumaciju alkohola, soli i šećera. I šećera. Evo, zaključio sam. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala na E, ovim vrlo, vrlo korisnoj e, prezentaciji i savjetima. E, I sada mislim da možemo započeti s raspravom u odboru i na zahtjev gospođe Kabezo Ruiz dajem joj riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, ja bih željela započeti govoreći da naravno sigurnost, sigurnost hrane je jedan fundamentalni element za zdravlje i kao što kaže i to ime, to je jako važno. E, ali želim, e, imam jednu kritiku, e, cijenim ovu studiju, ali smatram također da bi se da možda malo neoprezan način na koji je iskomuniciran ovaj zaključak i ovi podaci, ne želim pretjerati u terminima, ali mislim da je, je zaključak bitan. Jedna uravnotežena prehrana je nužna za sve. E, prehrana mora e, sadržavati sve namirnice. Mislim da poruka je bitna da e, je Dakle, da meso, kako se u prevelikim količinama, mogu povećati rizik od raka. Dakle, problem je, možda nije dakle, konzumacija tih proizvoda, nego pre konzumacija. Nije moguće mm, dakle, još potvrditi sve Rezultate studije nisu još potvrđeni kompletno, ali jako je bitno e, uzeti u obzir zaključke e, studije koji su možda mogli biti predstavljene na drugačiji način. E, no, smatram da prije svega potrebno je provesti određene studije, već studija je provedeno, ali ne znamo koji su bili uzorci, koji, kako su te studije proiz, provodile. Dakle, jako je bitno uh, vidjeti da li je prerađeno meso uključeno u e, ove studije uh, zajedno s ostalim namirnicama ili je da li je gledano posebno. Mislim da je ovo jedna vrlo važna tema i zato možda je komunikacija izvješća zaključaka morala biti bolja i e, također mislim da su potrebne dodatne studije. Hvala vam lijepa. E, e, imam vrlo dugačak popis zahtjeva za komentare. Gospodin Krostet, hvala. Jako je važna ova rasprava, naravno radi se o temi koja je od velike važnosti za javnost i za potrošače koji, koje i ta tema zabrinjava potrošače. Rizik je, premda ste dobro rekli da u meso ima nosi proteine i da ne smijemo u potpunosti e, eliminirati konzumaciju mesa, a, neki potrošači zaista si počnu postavljati pitanja i odlučiti neću više jesti suhomesnate proizvode, neću jesti crno meso, a u tom slučaju e, stavljamo u neuzgodnu poziciju proizvođače koji isto tako si postavljaju pitanja i zabrinuti se u pogledu e, efekata e, proizvoda koje oni proizvode. E, rekli ste isto tako da je potrebno dodatno konzumirati voće i povrće. Svi smo toga svjesni, potrebno je u tijelo unositi vlakna iz voća i povrća, ali isto tako, nažalost, proizvodnja voća i povrća uključuje korištenje pesticida, kemijskih gnojiva i tako dalje. I kad se radi o voću i povrću, isto tako znamo da E, neke od tih kemijskih substanci moraju, mogu biti vrlo štetne. Naravno, danas dolazi do velikog razvoja ekološke proizvodnje e, voća i povrća, ali to možda nije u dovoljnom mjeri još uvijek razvijeno. E, Potrošaci opet postavlja pitanje jer ekološka hrana je često skuplja, kraće traje u frižideru, to isto tako ima, može imati posljedice e, na potrošnju tih proizvoda. Isto tako nismo govorili o ribi, ne govorimo ovdje o ribi, a znamo da i riba, kvalitetna riba, e, e, proizvodnja e, ribe koja vodi računa o zaštiti okoliša. Znamo da je takva riba dobra za zdravlje, ali isto tako postoje ribogojilišta koja proizvode ribu koja nije potpuno sigurna, isto tako more puno žive i tako dalje. Znači potrošači kada imaju na raspolaganju te informacije si pitaju što da radim, što da, čime da hranim svoju djecu zato bismo možda trebali potrošače i razuvjeriti malo, odnosno e, dati im ohrabrujuće informacije. E, trebali bismo ostvariti napretke u e, poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, ali istovremeno potrebne su nam potpunije informacije. Hvala sada gospodin Ek. Hvala lijepa predsjedniče. Da kažem e, da me e, sam neobično veselo da, zbog ove studije. moram reći da sam već 20 godina e, vegan. Dakle, ja se politički angažiram zato da se e, konzumira manje mesa, ali pred pet godina je došla studija Scheiner e, gdje se dokazuje koliko je e, meso štetno za zdravlje. I od tada e, se način prehrane u Njemačkoj znatno promijenio. U vrlo kratkom vremenu se e, broj vegetarijanaca, ljudi koji ne jedu meso, e, e, znatno povećao, to je za 8% mm, i taj postotak stalno raste. Proizvođači nisu međutim od toga trpjeli. U Njemačkoj E, sada raste alternativna industrija mesa, meso na basi e, soje i tako dalje. E, tu je poraz u tim ciframa. Mm, u, u Bad Godesbergu je bio jedan kongres o mesu gdje se govorilo o ovim alternativnim mesnim proizvodima na tržištu mm, Mm, e, e, imamo e, razne proizvođače u Njemačkoj koji su se sada preorijentirali na proizvodnju alternativnog mesa i alternativnih prehrambenih namirnica i, vrlo dobro posluju ovih 18% je spomenuto E, mora se reći, treba reći da e, meso sadrži i puno masti što također uzrokuje e, rak. Imamo i asimilativne bolesti, recimo srčane oboljenja, povećani kolesterol i tako dalje. Sve to povezano sa određenom vrstom hrane. E, e, e, riba ne može biti alternativa, a ribe više nema dovoljno. Za 20 godina će najpoznatije vrste riba izumreti, neće ih više biti a e, umjetno uzgojene ribe i e, u njima se nalazi užasan postotak e, a, antibiotičkih sredstava. dakle, općenito govoreći procjena mesa i time ću zaključiti. sada se približavamo konferenciji COP 21 E, e, emisije metana su se povećale za 32% u posljednjih nekoliko godina. Ako želimo nešto učiniti za klimu i za zdravlje ljudi na, ovom plan, na ovoj planeti, onda moramo ići e, u smjeru koji preporučuje svjetska zdravstvena organizacija manje mesa, manje mesnih prerađevina. Pitanje komisije, vidimo da su cigarete vrlo štetne za ljudsko zdravlje. Na e, paketima cigareta stoji pušenje štetno po zdravlje. Ne bismo li to e, trebali napisati i na pakiranje mesa? Previše mesa je štetno za zdravlje. To bi također trebalo napisati. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Hozlingu. E, zahvaljujem na ovim pojašnjenjima koje ste nam dali. To je e, važno za e, relativizaciju ovog problema. Kad uspoređujemo rizike, onda vidimo da su rizici kod nekih drugih proizvoda mnogo veći nego kod mesa. Imali smo jednu žučnu diskusiju u javnosti. E, e, e, gospodin Ek je pozvao na jedan kulturni rat u tom smislu. Ja bih radije pojeo dobar komad biološki uzgojenog mesa nego GMO promjenjene soje. Dakle, to bi bio moj izbor. O, o, ovaj natpis koji preporučuje kolega Ek na mesu je zaista pretjeran. Ja, mene bi zanimalo e, e, da li bi e, trebali Australcima dati preporuku da ne pretjeruju s mesom. Pretjerana konzumacija mesa je e, loša za zdravlje. E, pitanje je količine. Ono što e, trošimo u Europi nije razumno. Te količine su pretjerane. O tome nema diskusije. S ovime se treba suočiti na osnovi činjenica i nije primjereno uh, da uh, da pozivamo na nekakav kulturni rat, rat protiv mesa, uh, zato nema nikakove osnove i od toga se trebamo čuvati. Hvala. Thank you very much. Now Mr. Cirio. Gospodin Cirio, sad im riječ. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Ja priznam da sam jako zabrinut Nadao sam se da će ova rasprava me možda razuvjeriti, međutim, evo, ovo izvješće koje sam čuo i zaista ne mogu zaista sam poslušao i ne mogu ne uzeti u obzir ove zaista znanstvene dokaze i vjerujem u njih. Međutim, e, što se tiče Svjetske zdravstvene organizacije, dakle vjerujem potpuno, međutim, mislim da komunikacija nije potpuno dobra, previše tu aproksimacija. Iako je istinito, istinito da se ako se jede previše e, mesa, šećera, pije se previše kave, dakle evidentno je da e, će to štetiti našem tijelu. No, s tome ne možemo ne citirati u našim studijama činjenicu da vodimo određen životni stil, ako ste mlađi, stari, imate određen način života, prehrana, to također imat će drugačije različite učinke. Ne smijemo simplificirati sve. možemo, ako samo kažemo neka stvar je kancerogena ili ne, tada ćemo se zapravo ograničiti. E, vjerujem da moramo uzeti u obzir sve ostale faktore. Vjerujem da e, ovaj, dakle da taj aspekt mora biti uzet u obzir. Također sam se uvjerio da sam, jedan sam pročitao članak 2013. godine e, Mm, čitao sam jednom značajnom američkom časopisu Journal of Clinical Epidemiology e, i čitao sam jednu studiji e, koja se ticala preporuka e, svjetske zdravstvene organizacije. Rezultati su zabrinjavajući nam kažu da je 55,5 preporuka svjetske zdravstvene organizacije imaju vrlo nisku znanstvenu, znanstvene temelje. I ovaj, ovo razotkrivanje E, ovog e, jako bitnog znanstvenog e, časopisa, jednog od najcitiranih u svijetu, zapravo umanjuje možda vrijednost onoga što vi radite. Dakle, ja sam zaista zabrinuta oko načina na koji se daju informacije. ako vidimo informacije na ovaj način, onda nećemo zapravo doprinijeti ukupnoj situaciji. Način na koji se bavi ovim pitanjima, način na koji se komuniciraju informacije je zaista vrlo opasan, jer zapravo mm, tijelo koje predstavlja država unutar svjetske zdravstvene organizacije je zapravo izdao preporuke e, svim ostalim tijelima koji su ispod toga tijela, koji analiziraju preporuke, da budu jako oprezni što se tiče evaluacije. Uvijek je potreban jedan znanstveni temelj, a znanstveni temelj eh, ne može biti eh, izjava ako jedan previše meza dobit ću rak, jer to nema znanstvene temelje u medicini. Naprimjer, ako netko pije previše vina ili ako netko jede previše šećera, eh, neće nužno dobiti rak, to je moguće, ali moraju se uzeti u obzir drugi faktori. E, i nećemo uspjeti učiniti korake u napred e, ka, rješenju ako ne zaista nećemo imati znanstvene temelje. Dakle, da jedan zdrav život treba jesti sve, jesti malo svega i baviti se fizičkom aktivnosti. To su vrijednosti na kojima se temelji dobra prehrana. Reći da je nešto kancerogeno, ne, to je jedna simplifikacija, podnostavljenje koje, kojem nedostaje kredibiliteta od ovako značajnog tijela kao što je Svjetska zdravstvena organizacija. Hvala vam lijepa, gospodin Pedićin ima Da, hvala gospodine predsjedavajući. Ja dijelim mišljenje svih onih koji su izrazili odranu skepsu vezano uz ovaj e, pristup komuniciranja informacija. Niti meni se ne čini vrlo uvjerljiv na taj način. Međutim, zadovoljna sam da postoji ova rasprava unutar našeg odbora jer je to jako značajno. E, mi već neko vrijeme slušamo mišljenja raznih znanstvenika već neko vrijeme veliki autoriteti, također, također i Veronezi između ostalih e, i u svojim znanstvenim člancima su nas e, zapravo uvjeravali u ovim sumnjama o kancerogenosti mesa, ali bitno je konzumirati meso na određen način. Posebice ovdje navodim e, podatak da je uobičajeno 30% rizik se povećava dakle za razne tipove tumora, ne samo E, dakle, rak debelog crijeva, nego i rak štitnjače, raznih drugih, odnosno jetre, raznih drugih organa, pluća i tako dalje. Već smo dakle ponovili sve ovo, pa se neću ponavljati, rekli sve ovo pa se neću ponavljati. Međutim, Mm, sad ću se nadvezati na nešto što je upravo rekao um, moj kolega. Što se tiče komunikacije i znanstvenog temelja uh, ovih podataka, tu um, mm, sam malo sumničav jer nije mi jasna stvar. Ako govorimo o dakle o rezultatu i o sadržaju, ovdje se govorilo o 18% poveća, uh, riziku povećanom za 18% uh, ako se dakle konzumira crveno meso i prerađeno meso, ali mislim da je jako bitno razdvojiti ta, te dvije vrste, te dvije prehrambene namirnice i možda je bitno dati podatke samo do crveno meso. I e, povezati sa ostalim podacima koji su poznati u literaturi. Još jedna druga stvar, na što se ovdje referiramo, na koje podatke bitno je e, uspostaviti, e, dakle, parametre. Nije dovoljno reći 18% se povećava rizik ako ne kažem koliko, što je malo, što je puno, to je jedan relativan koncept. Dakle, bitni su nam apsolutni koncepti, koliko je malo je mesa, koliko je puno. Bitno je znati koliko točno, koju količinu određene tvari, određene namirnice moram konzumirati da bi rizik za dobivanje raka porasa za 18%. Još jedan drugi E, još jedna druga stvar je sljedeća. Ovaj procjenjeni rizik je e, kombiniran sa rizikom na koji se referirala kolegica, dakle e, kombinira se sa drugim rizicima. I ne možemo samo govoriti o riziku prerađenih mesa ili riziku dobivanja raka od konzumacije alkohola ili e, bušenja, e, bez uzimanja u obzir drugih rizika, dakle bitna kombinacija svih tih konzumacija i dakle, kombinacija rizika. Dakle, vrlo bitni faktori e, dakle su utjecaj prehrambene industrije koja je vrlo moćna industrija i koja također ima svoju riječ E, u ovoj studiji. Ja sam želio reći vrlo jasno da postoji jedna velika zabranica za, za zdravlje, ali također i za gospodarstvo. Mene zanima istina što se tiče znanstvene perspektive. Ako se e, poveća opseg studije i način evaluacije koje je potrebno učiniti kako bi e, temelji bili zaista znanstveni, E, i neovisni od svih nekih drugih e, dodatnih faktora, e, mislim da je bitno na taj način uključiti to kako bi bismo mogli bolje regulirati sva pitanja i imati bolju budućnost. Sada gospodin Balca ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Razumijem govornika, njegova je dužnost zbog njegove funkcije reći da je crveno meso karcen, kancerogeno ako je to nalaz, ako je to rezultat određene studije. Međutim, ta izjava e, navodi na krive tragove e, brojka od 18% koja je indikativna, koja se tiče dakle, povećanja rizika, se mora usporediti, na primjer, sa rizikom pušenja koji je E, bio 2500% veći, ali ovih 18% bi značilo da jedan od šestero ljudi, jedna šest osoba dobiva rak ako dakle, konzumiraju povećane količine tih proizvoda. Mi moramo znati 18% čega i tada uh, iskomunicirati informacije. Također ste primijetili ovaj ovaj primjer iz Ujedinjene kraljevine e, je značajan u Ujedinjenoj kraljevini. Ljudi većinom konzumiraju e, prerađeno e, meso. A koja je razina rizika za svježe meso? Da li je rizik niži? Još jedno pitanje koje mi pada na pamet je sljedeće. Već većina znanstvenih studija se provodi u SAD-u gdje e, je sada dostupno klonirano meso, dostupno na tržištu također druge vrste mesa, e, meso izloženo radijaciji i tako dalje. Dakle, palo mi je na pamet da ako su ovi podaci e, temelje na rezultatima provedenim u Americi, onda oni možda navode na krivi trag u našim okvirima. Ako pomislimo da je ovaj rizik, ako mislimo da je ovaj rizik ozbiljan, tada ćemo možda donijeti krivu odluku. Prije dva tjedna e, u Strasburu mm, smo povukli e, potpore e, koje smo davali borbi borbi bikova. E, tu je, smo razgovarali o tom problemu. Hvala gospođo Dornano. Hvala vam. Neću biti, neću dugo govoriti. Ova studija koja se tiče crvenog mesa i mesnih prerađevina je šokantna, ali danas govorimo o crvenom mesu, a isto tako možemo govoriti kao što je gospođa Grostet govorila i o štetnosti uzgojene ribe, isto tako povrća koje, je uzgojeno uz pomoć pesticida, rezultati bi vjerojatno bili isti. E, štetni utjecaj bi bio vjerojatno užasno sličan. E, postavlja se pitanje postoji li genetska predispozicija koja e, nas čini e, koja nas stavlja u rizičnu skupinu za rak od e, crno, crvenog e, mesa. Isto tako kad se radi o životinjama koje su hranjene sa genetski modificiranom hranom, postoji li tu neki efekt? Isto tako uh, postoji li razlika između industrijskog mesa i ekološki uzgojenog e, mesa? A što se tiče označavanja, evo, upravo sam saznala da jedan veliki francuski supermarket znači nađeno na etiketi mesa, e, znači e, goveđi šnicl, etiketa za goveđi šnicl na kojoj stoji ulovljeno e, na sjevernom Atlantiku. Evo, toliko o označavanju. Hvala, gospođa Evi. Hvala i ja sam također željela reći nešto o ovoj temi. Zahvaljujem izlaganju. Zahvaljujem na izlaganju. Meni se čini da se sve svelo na raznu, razne interpretacije, interpretacije pod, znanstvenih podataka e, koji dakle se nekada ne prihvate na najbolji način. Ja sam zadovoljna e, s ovim izvješćem, osobno sam vegetarijanka već polovicu svog života i uvjerena sam da mm, način izbori, osobni izbori oko toga koja će se hrana konzumirati su vrlo bitni i bi trebali biti dakle dio nekih vrsta konkretnih preporuka e, koje, koje će se davati od u političkom okviru. Mislim da ovo izvješće može biti politična točka za konkretnije rasprave jer um, a što se tiče šteta e, koje može prekomjerna konzumacija mesa nanijeti ljudskom zdravlju, postoji još, još jedan važan aspekt koji navodi ovo izvješće, a to je pitanje e, intenzivne proizvodnje mesa i uzgoj mesa koji se događa danas i već neki kolege su to spomenuli. A dakle, to je pitanje također uzgoj e, uzgoja životinja, odnosno posljedice koje uzgoj životinja ima na klimu i, i na poljoprivredu i na okoliš. Dakle, vjerujem da je to još jednako važna točka i mislim da ovo najbolji način za imati jednu važnu i veliku raspravu o ovoj temi, jer je sve vrlo povezano, mi svi živimo na istom planetu i sve je povezano i moramo zaista donositi odgovorne izbore i baviti se našom budućnošću, jer konzumacija proizvodnja mesa danas će nas dovesti do iskorištavanja prekomernog resursa koji naš planet ne može podnijeti. Hvala. Sada riječ predajem komisiji da čujemo i komentar od komisije. Hvala lijepa. I hvala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na izlaganju. U ovom trenutku mi nemamo mnogo toga za dodati. U svakom slučaju primili smo na znanje glavne elemente ove rasprave. Mi čekamo potpunu objavu ove monografije koja će odgovoriti na brojna pitanja koje ste vi danas ovdje postavili. Ali kao što je e, gospodin Bertolini rekao, ovo pitanje koje se odnosi na meso i rak e, se javlja u znanstvenim publikacijama već godinama, pogotovo u kontekstu javnog zdravstva. Jasno je da prehrana i fizička aktivnost idu ruku pod ruku. To su, postoje različiti faktori rizika koje je potrebno sagledati. O tome smo već govorili i u ovom odboru. Isto tako nas brine Eh, situacija povezana sa rakom u eh, Europskoj uniji. Kao što znate, eh, rak crijeva je nešto na što stavljamo naglasak već neko vrijeme. Razvijemo smjernice za screening u tom području, ali evo želim reći u svakom slučaju da podrobno pratimo to pitanje, podrobno pratimo sve znanstvene informacije e, i saznanja koja se objavljuju, ali više ćemo moći reći nakon što se objavi ova monografija za nekoliko mjeseci. Hvala lijepa. A sada, nakon ove vrlo aktivne e, rasprave, svi željno iščekuju odgovor e, Svjetske zdravstvene organizacije. Rasprava je E, u novinama bila vrlo živahna, vrlo animirana, vrlo aktivna u posljednjih e, tjedan dana. E, radi se o kontroverznom pitanju i zato mislim da moramo vrlo jasno, vrlo jasno izložiti rezultate ove studije a isto tako obilodaniti uvjete u kojima je studija provedena. Predavam riječ gospodine Bertolini. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala svim zastupnicima koji su iznijeli svoje komentare i pitanja. Počeo bih od prvog e, komentara e, koji mislim da je vrlo važan i priznam da je to e, problem, a to je kasno objavljivanje ove studije koje, su, koje je određen broj govornika spomenuo. Slažem se da je ovo problematično i mi smo unutar naše kuće o tome isto tako razgovarali. potpuno izvješće koje uključuje izvješće svih e, studija i e, detaljnu e, bibliografiju je trenutno pod revizijom, odnosno provjerava se da je sve provedeno na pravilan način, ali rezultati studije nisu time dovedeni u pitanje. E, slažem se s vama, e, monografija bi trebali biti objavljena istovremeno e, ili kratko nakon objava rezultata. Pokušat ćemo izbjeći da se tako što ponovi u budućnosti. Znači, te vaše komentare smo primili na znanje. Isto tako bilo je mnogo komentara u pogledu poveznice eh, sa konzumiranjem mesa i općenite prehrane. Eh, govorili ste o kontaminiranom povrću ili drugim faktorima. To je dio jedne druge debate. Eh, debate o zdravoj prehrani. Već nekoliko puta u parlamentu smo o tome govorili, o drugim faktorima kao što su šećer, alkohol ili sol ali to je druga vrsta rasprave. Ono što mi vama danas predstavljamo i ono što e, predstavljamo znanstvenoj e, zajednici i javnosti e, u posljednjih dva tjedna jest odgovor na pitanje koje se postavlja o kancerogenosti crvenog mesa i e, mesnih prerađevina. Znači radi se o, pitanju koje zahtjeva odgovor da ili ne. E, međutim, naravno to ne možemo rasmatrati izvan konteksta zdrave prehrane. E, zaključak je da je konzumacija crvenog mesa prihvatljiva a e, to smo isto tako naveli u našim preporakama o uravnoteženoj prehrani i rezultati ove studije ne dovode u pitanje prethodne naše studije o uravnoteženoj prehrani. Što se tiče znanstvene opravdanosti rada e, SZO-a, ne mogu se ovdje složiti sa onime što je rekao gospodin Čirio. E, poznajem studiju koju ste spomenuli. Ta je studija isto tako bila podvrgnuta mnogim kritikama ponekad se dovode u pitanje rezultati koje objavljuje, rezultati i preporuke svjetske zdravstvene organizacije. to je možda bio slučaj u prošlosti da naše tvrdnje i preporuke nisu bile znanstveno opravdane, ali danas E, e, svi, sve studije koje mi naručujemo prolaze takvu rigoroznu provjeru da često mnogi ne žele uopće raditi studije za nas e, i zato ne mogu ovu kritiku prihvatiti zato što to više nije slučaj. To je možda bio slučaj u davnoj prošlosti, ali ne znam, u 70-ima ja nisam bio u SZO. Znači ta konkretna e, primjedba koja se tiče e, slučaja 2013. godine e, mogu reći da je e, da to nije istina. Što se tiče crvenog, crvenog mis, mesa i usporedbe sa mesnih prerađevina mogu reći da 100 grama e, crvenog mesa e, na dan povećava rizik od raka za 17%. E, znači to je za crveno meso, a za mesne prerađevine radi se o 50%, o 50 grama i 18% većeg rizika. Znači u odnosu na šta? U odnosu na nulu znači u odnosu na nekonzumaciju. E, što se tiče onog što je gospodin e, Pedućini rekao, istina je da postoji interakcija između različitih faktora. Znači netko ko puši i tko isto tako izložen azbestu e, ima veći rizik da dobije rak od nekoga tko je samo izložen azbestu ili nekome tko samo puši. To dodatno komplicira studije, ali ova studija je uzela u obzir studije koje su provedene konkretno za e, kancerogenost e, mesa i raznih vrsta mesa. Koliko ja znam, nismo razmotrili e, veze sa okolišnim faktorima ili drugim e, faktorima. E, spomenuto je da bi bilo potrebno provoditi nezavisna istraživanja. Moram priznati da sam ja tu dosta spekti, skeptičan, zato što ovo istraživanje je bilo najnezavisnije moguće, zato što znanstvenici nemaju ovdje svoj vlastiti interes studije se provode e, od strane znanstvenika koji e, potpuno nezavisno djeluju e, na tržištu i koji objavljuju u znanstvenim publikacijama. Isto tako razumijem da vas brine mjesto na kojem je provedena studija. Znači studije koje su provedene, odnosno istraživanja. Morate shvatiti da naglasan stavljen, da se danas e, rade istraživanja na jednoj populaciji kroz period od 30 godina. Komisija financira neke takve studije, neka takva istraživanja. Znači radi se o skupinama ljudi u različitim državama. E, moram reći da se naše studije provode i u europskim zemljama, znači ne radi se samo o SAD-u, radi se o sveobuhvatnim istraživanjima utjecaja konzumacije crvenog mesa. Isto tako što se tiče bioloških mehanizama, to nema veze sa e, podrijetlom mesa, nema veze sa e, GMO-om ili ne GMO-om ili ekološkim ili neekološkim mesom. Radi se o molekulama koje su prisutne u mesu zato što je to meso, radi se o molekulama koje su same po sebi prisutne o mesu i o molekulama koje se javljaju ovisno o načinu kuhanja mesa. E, ne mogu vam reći e, da je bolje ili lošije reći industrijsko meso od ekološkog e, mesa. Mislim, svima je jasno da je ovo drugo bolje, ali ova, ovo istraživanje nije o tome vodilo računa. promatrale se molekularne biološke karakteristike mesa. da zaključim, e, mogu reći da se slažem s vama kad kažete da se javio veliki problem e, povezan s komunikacijom. E, Dr. Čan, naš generalni direktor, me zamolio da ovdje danas predstavljam organizaciju i moram reći da mi e, unutar kuće o tome raspravljamo, o toj komunikaciji, o tome ćemo dodatno raspravljati u budućnosti i moram vam reći da će ove rezultate još jedan panel vrlo brzo analizirati i promotriti te rezultate u kontekstu uravnotežene prehrane kako bi se identificirale neke e, preporuke, odnosno kako bismo mogli dati preporuke u pogledu e, dnevnih e, prosječnih unosa koje preporučamo. Ta analiza će se vrlo skoro provesti i to i znači ov, u rezultate ove studije ćemo razmotriti u kontekstu uravnotežene prehrane. Evo gospodine Lavija, mislim da je to bilo sve od mene. Hvala vam lijepa na... Imate li još nešto za dodati? Oprostite, još sam nešto zaboravio. E, podaci o konzumaciji mesa e, u Europi. U Grčkoj 11 do 19 grama na dan prosječna potrošnja. E, to je najniže, a u e, Norveškoj 48 grama dnevno za žene, a u Njemačkoj 89, 89 grama dnevno za muškarce. Hvala vam lijepa na tom pojašnjenju. Mislim da možemo sada zaključiti našu raspravu i zahvaliti vam što ste E, danas bili s nama. Vaše sudjelovanje nije bilo lako i jednostavno. Hvala vam svima. Vidimo se u tri.